Dobro jutro, dame i gospodo. E, malo kasnemo, e, desetak minuta, pa predlažem da počnemo sa današnjim sastankom. E, dobrodošli na ovo zajedničko saslušanje koje organiziraju odbori AFET i DEVE vezano za suradnju u susjedstvu, razvoju i međunarodnu suradnju. Kao što znate, ovo saslušanje se odvija u kontekstu e, trajne zakonodavne procedure vezano za e, prijedlog komisije o susjedstvu razvoju i e, međunarodnoj suradnji, budući da obuhvaća gotovo 90 milijardi eura koje će se potrošiti između 2021. i 2027. Ovo je vrlo važna tema. Europski parlament je u potpunosti uključen kao suzakonodavac i mi, naš odbor AFET i DEVE smo zajednički odgovorni za njega. Imamo četiri su uh, izvjestitelja, dvoje iz AFETA, dvoje iz DEVE-a i zadaća je završiti s tim uh, do kraja ovoga mjeseca. Današnji Cilj sastanka, odnosno saslušanja, jest procijeniti do koje mjere ovaj instrument može omogućiti Uniju da bude učinkoviti globalni igrač i pomoći e, u postizanju vanjskih e, ciljeva, ciljeva vanjske politike i promicati održivi razvoj, demokraciju i ljudska prava. Imat ćemo dva panela. Prvi panel e, financiranje razvoja i e, koherentna politika razvoja nakon 2020. te drugi e, panel koji će nam govoriti kako ovaj NDICI instrument može omogućiti EU da bude učinkovite kao globalni igrač. Evo dajem riječ svojoj kolegici Lindy McEvan Imamo ovdje i skupinu Plan International. Evo, upravo nam se pridružuju. Samo, e, samo htjela reći da će nam se pridružiti skupina Plan International. Oni su ovdje u Briselu u sklopu tjedna e, za e, djevojčice, odnosno djevojke u Europskom parlamentu. Evo, dobrodošli na naš odbor, govorit ćemo o budućnosti izdvajanja za razvoj e, u vanjskoj politici i razvoju, pa to će biti zanimljivo za djevojčice i djevojke, pa dobrodošli k nama. E, hvala lijepa, e, hvala predsjeditelji. Počinjemo prvi dio saslušanja. Razvoj, financiranje i politika koherentnosti za razvoj imamo ovaj važan instrument o kojem raspravljamo. E, neke stvari će se moći raspraviti tek na e, kraju pregovaranja. Možemo poboljšati e, taj instrument kako bi sve ove milijarde eura mogle se iskoristiti na najbolji način za sve politike Europske unije. Veselimo se ovoj e, raspravi. Nadamo se da ćemo razjasniti mnoge stvari. E, e ćemo čućemo sve one koji su zaduženi za lansiranje ovog novog instrumenta. E, I nevladine organizacije su zastupljene Konkordom. Naša politika E, unutarnja i vanjska politika imaju temeljnu važnost kao što to pocrtavaju ugovori. Možemo govoriti o razvoju e, politike koherentnosti i koherentnosti politike, održive politike. E, ekonomska suranja nam može pomoći da shvatimo ovu temu i e, sinergiju između ovog instrumenta i drugih instrumenata. U našoj raspravi ćemo imati gospođu Ebu Dolma, e, šeficu odjeljenja za e, politiku koherentnosti i održivog razvoja i Alva Finu, Alvu Fin koja predstavlja nevladine, nevladinu organizaciju Concord one će imati svaka sedam minuta na raspago. Eba Dolman će e, započeti e, predstavljanje. Moram priznati e, da kad mi je organizator predložio ovu temu razvoj, financiranje za razvoj, pomalo sam oklijevala E, prihvatiti e, ovaj angažman jer sam mislila da će moje kolege iz drugih odjela možda biti prikladni za tu zadaću. Međutim, kako smo razgovarali i pregovarali o preporukama koje će biti rezultat e, ovog pregleda 21 listopada, mislim da će biti prilika i za njih da vam se obrate. Istodobno veliko mi je zadovoljstvo e, doći i e, podcrtati zašto mislim da je koherentnost politika tako važan alat u e, ispunjavanju ciljeva održivog razvoja. Ne želimo nikoga ostaviti po strani, a to nam je ključni prioritet. Ovo je također za mene prilika da pojasnim zašto ovo slovo supsd u je tako važno. Zašto je e, važno e, naglasiti i ove e, ciljeve održivog razvoja, znači riječ održivo, kako su definirani i 2017. naravno, ciljevi održivog razvoja nekoliko se razlikuju od prijašnje inačice, puno su širi i fokusirani su na interakciju između različitih ciljeva također pozivaju jedan uravnoteženi pristup i e, rješavaju više različitih oblika e, siromaštva. Kao drugo, e, uzimaju u obzir ne samo e, prekogranične utjecaje, naravno i oni su važni, međutim i ove utjecaje koji su međugeneracijski. Isto tako e, radi se i o ustupcima između kratkoročnih, e, dugoročnih, nacionalnih i internacionalnih ciljeva. Nadalje, to su vrlo važni institucionalni mehanizmi koji se moraju promijeniti ukoliko želimo primijeniti ovu agendu i ostvariti sve sinergije i napraviti ustupke koji su nužni i očiti. Evo, imamo tu definiciju. Mislim da moramo početi s definiranjem pristupa. Znači, PSD je jedan pristup koji e, prilazi i društvenim i okolišnim i drugim održivim aspektima razvoja u procesu formiranja e, međunarodne politike. Naravno da želimo poticati integraciju i e, sinergiju različitih ciljeva. Reći ću vam neke e, ciljeve. Cilj e, razvoja 7 govori o obnovljivim izvorima energije, a on bi mogao biti u sukobu sa ciljem 2.1 gdje govorimo o biogorivima i hidroenergiji. Znači tu se natjecu, natječu e, voda i tlo. E, zatim imamo troškove koji su važni za konkurentnost, a imamo tu i preljevanje njihovih utjecaja na globalnoj razini. Također tu su i društveni troškovi koji se vide primjerice u onečišćenju zraka i utječu na trajanje životnog vijeka ljudi. Primjerice, tu govorimo o nezakonitom protoku novca i pranju novca. Naravno, to se očituje u višim e, troškovima vezano za migrantske zajednice. Ne znam što se dogodilo s mojom prezentacijom. E, mislim da e, moramo promotriti ovaj e, element ustupaka koji postoje između dobrobiti na lokalnoj razini i svugdje gdje imamo ovaj dio prekogranični i imamo ovdje i sada i učinci kasnije. Ovako pogled na izradu politika pozdravlja razvoj trgovinske politike i želi podržati e, različite zemlje putem GSP-a. Međutim, dok smanjujemo e, emisije ugljika kod kuće, postoje i drugi izvori takvog onečišćenja jer uvozimo e, čelik i cement iz drugih tvornica. S druge strane imamo jako dobre subvencije za e, poljoprivredu koji također djeluju na tržište i imaju upliva na sigurnost hrane. Međutim, jednako tako otpad u hrani također e, doprinosi stvaranju e, emisija ugljika. Naravno, konzumacija vode, odnosno potrošnja vode na domaćoj razini mora se zaista usporediti i sa potrošnjom vode za proizvodnju voća i povrća, e, kave i tako dalje. Zatim e, proizvodnja soje koja ima visoki ekološki e, otisak i onaj koji se javlja u proizvodnji mesa. Ali vratila bih se sada na ovaj instrument NDICI ko, o kojemu razgovaramo danas. E, sada ćemo pogledati zadnji e, pregled iz 2012. u Europske unije. E, tada je preporučeno da bi EU trebala nadalje pojednostaviti i modernizirati suradnju, smanjiti broj bučskih stavki, proračunskih stavki i uskladiti se sa Europskim razvojnim fondom, pojednostaviti postupke odobravanja i povećati konzistenciju između regionalnih i tematskih programa. Isto tako naglašava se veća fleksibilnost, e, brže, e, brže postupanje e, i naglašavaju se situacije krize. Ovo izvješće koje je nedavno objavljeno zaista podcrtava sve, sva ova područja. Ovaj naš instrument NDIC je doista doista sadrži veću fleksibilnost, ali isto tako kratkoroč, kratkoročni ciljevi nose sa sobom e, rizike, to jest mogu nadvladati e, dugoročne e, općenite rezultate, na primjer iskorjenjivanje siromaštva. Kad pogledamo usklađenost politika, odnosno koherentnost politika, onda ih vidimo na pet različitih razina. Kao prvo, koherencija između globalnih ciljeva i nacionalnih konteksta. I mislim da ovaj instrument ide u pravom smislu, u pravom smjeru, fleksibilnije i e, sadrži pojednostavljenije procedure. Kao drugo, uvijek će ostati važan instrument za e, smanjenje siromaštva. Postići koherenciju e, među izvorima financiranja može imati zaista visok, dalekosežne rezultate. A s druge strane treba uzeti u obzir i druge nekoherentnosti u ostvarenju e, ciljeva održivog razvoja i nastojanju da se nikoga ne ostavi po strani. Evo, ovo bi bio moj zaključni slajd. E, tu gledamo e, okvir za procjenu e, kvalitete i učinkovitosti. Ovdje bih zaključila i veselim se čuti poglede svojih kolega i ostalih panelista na ovu temu. Hvala lijepo. Hvala gospođe Dolman. Sada pozivam gospođu Finn. Hvala što ste dali Concordu mogućnost da govori o Endiciju. Ja, govorim, ja radim za spašavanje djece, Save the Children, i za konfederaciju za e, razvoj i pomoć. Imamo 50 članova i e, stotine nevladinih organizacija. NDC je početak za business as usual E, e, još uvijek pokušavamo shvatiti kako će ovaj novi pristup funkcionirati. Počet ćemo pozitivnim elementima. Imamo mnogo pozitivnih elemenata. E, imamo povećanje sredstava, imamo mnogo mogućnosti za NDC imamo posveđenu omotnicu i, e, imamo e, fleksibilnost, im, imamo e, mogućnost za daljnji napredak u pregovorima, imamo jasnu indikaciju da Evropska unija želi raditi na osovini integracije i razvoja. pojednostavljivanje instrumenta je vrlo važan element svega moramo osigurati da su te politike u e, samom centru instrumenta. Fleksibilnost je važnost, e, e, međutim sada imamo možda previše fleksibilnosti. O tome ću govoriti kasnije. Govoreći i o nekim problemima. Ovaj instrument kombinira razne politike E, i područja, ali sada e, ne postiže ravnotežu između razvoja i vanjske politike. Kako bismo imali učinkoviti instrument, e, potrebno je da ciljevi, okviri i načela moraju uključiti referencu na održiv razvoj, treba iskorijeniti siromaštvo, to je jedan od važnih ciljeva jedna od ključnih e, e, elemenata je europski konsenzus o Pariškom sporazumu. To mora biti vodeća, vodeći politički okvir. E, mnogi su ljudi zabrinuti za odgovornost vlada i praćenje. To je slaba točka. Naša zabrinutost je to veća zbog sve veće fleksibilnosti E, i izazovi, zbog izazova koji se javljaju. Moramo se vi, e, prevelika je fokusiranost i na interese same Evropske unije. O tome želimo čuti više od naših kolega u parlamentu. Zabrinjava nas uvjetovanost, e, recimo migracije, E, mislimo da e, će se ta e, uvjetovanost ukinuti, to bi bilo potrebno. A izmjene u propisima i prilozima ostavila sam vam kopije toga također nas zabrinjavaju prava djeteta o tome također imate dokumente u, ispred e, vječnice. Neki postojeći propisi trebaju biti e, očuvani. E, neke zaštitne mjere su sljedeće. EFSD propisi ne smiju nestati E, stvari koje odražavaju razvojne ciljeve, a ne samo e, interese e, poslovne zajednice. Okoliš, rodna jednakost, utaja porez. To sve treba ponovno uvesti u okolišni ciljevi nisu dovoljni sami po sebi. Trebamo zaštitne mjere. <clears throat> Imamo od 20% e, cilj za e, uključenje ljudskih resursa, to treba, primjenu tog načela treba e, pomno pratiti. To ne smije biti samo politička obveza, već se mora točno odraziti i specificirati u člancima instrumenta. E, rodna jednakost e, je malo zaobiđena u ovom prijedlogu. E, pristup ženama, žene su spojene sa djecom u prilogu. Žene i djeca su jedinstvena prilika za ulaganje. To trebamo odraziti u endiciju. E, osnaživanje žena, e, snaženje ljudskih resursa je povezano sa snaženjem ljudskih resursa. E, povezivanja ova dva područja na, o, nam umanjuje ciljeve GAPA 2. 20% za specifične ciljane akcije za rodnu jednakost. Oba kriterija trebaju biti unesena u sam, samu glavninu propisa. E, za okoliš NDC nije dovoljno ambiciozan. E, evo sada čujemo alarmantne e, izvještaje o stanju okoliša. Naša se planeta suočava sa katastrofom moramo ovaj instrument e, bolje koristiti za okolišne ciljeve. Također moramo e, osnažiti ulogu e, civilnog društva. Ni to nije dovoljno definirano u sadašnjem instrumentu. Moramo imati jedan instrument za civilno društvo, ali ne po geografskim načelima, jer bi to značajno oslabilo instrument u cijelosti e, e, imamo veliki gubitak e, u, koji ide u prilog jednog dijela sredstava za koje ne treba polagati račune ni konkretne cifre. Mislimo da treba osnažiti stup u kojem se polažu računi za svaku akciju. Migracija je dobila veliku pažnju u instrumentu, možda preveliku pažnju. Naša pozicija da moramo biti vođeni e, dugoročnim e, pristupom razvoju ljudskim pravima kako bismo e, zaista postigli učinak na migracije i smanjili migratorne pritiske ne smijemo govoriti o, ukidanju migracija e, moramo također pojačati e, sigurnost granica možda se to u budućnosti može i zloupotrebljavati e, pa ćemo onda vidjeti pogoršanje pristupa razvoju Veselimo se raspravi s vama. Mislim da moramo imati dobru i plodnu raspravu o Endiciju u ovom odboru. Hvala lijepa eh, na ova dva izlaganja. Eh, sada imamo izvjestitelja u Sjeni za Indici, Norbert Neuser. I onda imamo gospođu Perini Teokarus s Argentini, Laura Sanchez Ina Sakorao i gospodin Schaffhauser je zadnji govornik. Izvolite. Imaš riječ. Gospodina, hvala lijepa na ovom jasnom e, izlaganju i stajalištima. Mislim da e, su to dobri zahtjevi za naše izvjestitelje i na parlament to jest e, da moramo e, točno definirati sve elemente. Mm, geografsko načelo je dobrodošlo, mm, e, a fleksibilnost daje mogućnost da dođemo do dobrih rezultata po mom mišljenju izvještaju mora biti odražen e, e, stav parlamenta da je suzbijanje siromaštva prioritet e, parlamenta, da, se mora, da moramo poštivati pariški sporazum i da treba značajno poboljšati dobro upravljanje. Mm, to je a E, i jače uključivanje zemalja u razvoju. Zato trebamo dostatna sredstva, što također treba jasno reći u e, izvještaju. E, Portugalska kabina je zatvorena jer su prevoditelji bolesni, pa portugalski prevod na portugalski ne postoji Nadam se da ćete naći druge kanale. Ja ću dalje govoriti njemački. E, dobro upravljanje je ključno. Mm, e, odgovornost elita u zemljama u razvoju e, se treba poboljšati. Trebamo imati veću odgovornost tih elita. Uloga parlamenta tu ulogu treba pojačati. Govorili ste o migracijama i ja smatram da su e, migracije sada ključne e, u ovom izvještaju. To je rezultat pritiska zemalja članica. Ali moramo sve e, učiniti da bismo razumno riješili migracije. E, to je e, dugoročan rad, ne možemo to riješiti kratkoročnim mjerama. E, još ste spomenuli prava djeteta, rodnu jednakost, utaju poreza. Sva ta područja moraju biti jasno definirana u izvještaju. Mora biti jasno koja je uloga parlamenta u odnosu na ovaj novi instrument. Imamo mnoga e, dobra načela, ali mnoga su područja ostala e, nedovoljna e, pojašnjena. Te konture treba učvrstiti. Hvala Norberte. Gospođa Sargentini ima riječ. Izvoli, imaš riječ. Hvala lijepa predsjedatelju. Europski fond za održivi razvoj je uključen u endici, ali zaštitne mjere su uh, uklonjene. Uh, čuli smo nešto i o tome. Možda možete nešto o tome reći. Ovo je nov instrument uh, pa moramo u njega uh, unijeti uh, čvrste zaštitne mjere kako bismo radili recimo na iskorjenjavanju siromaštva. Kako vi na to gledate? Uh, jer je, su članci o tome previše općeniti. Drugo pitanje. Gospođa Dolman vi ste rekli da OECD je napravio jednu studiju prije nekoliko godina. Europska unija se poziva da spoji fondove i da bude učinkovitija. E, ovo je e, takav jedan pristup, imamo više fleksibilnosti. E, malo imam sumnja o tome Kome je ta fleksibilnost e, korisnost? Zašto ste pozivali na spajanje fondova i na fleksibilnost? O tome niste govorili. Hvala lijepa, Judit. Lola Sanchez ima riječ, izvoli. El ne, nije ovdje. Ignacio Korao ima riječ. I ni on, ni Gospodin Schaffhauser. Hvala predsjedatelju. Malo ste me zaskočili, ali evo nekoliko primjedbi e, koje bih htio s vama podijeliti. U prvom redu e, podržavati Afriku. To je naše susjedstvo to je milijarda ljudi u skoroj budućnosti i nemogućnost e, zapošljavanja i e, pomanjkanja aktivnosti u tim zemljama, u afričkim zemljama. E, treba, treba urediti gospodarstvo i uvesti određenu vrstu protekcionizma u našim zemljama se još uvijek suočavamo s, e, s ovim, sa zaštitom e, a istovremeno otvaranjem granica. To je moja prva primjedba. Druga primjedba sredstva. nu, moramo dati e, sredstva kako bismo zaista potakli e, razvoj. E, to moramo raditi financijskim sredstvima. Ali mislim to je još uvijek naše načelo mi smo, e, Središnja banka je između 12. i 18. potrošila milijarde, milijarde na pokrivanje javnog duga. A nismo uspjeli stvoriti e, novac e, kako bismo iskoristili naše bogatstvo resurse. To se tiče i juga Europe gdje bi trebalo ulagati u e, razvoj i iskorištavanje potencijala, međutim to se tiče također i Afrike. A moja treća primjedba se tiče e, načina poticanja razvoja, modaliteta. E, to vrijedi i za nas i za Afriku. Eh, jedinstveno tržište eh, eh, je jedinstvena valuta jača snažne, a slabi slabe. To važi kako za Južnu Europu, tako i za Afriku. Mi, mi igramo sa nevladinim organizacijama, a ne s vladama, a nevladane organizacije nisu motori razvoja Moramo bolje organizirati razvoj u tim zemljama. E, hvala lijepa. A sada e, gospođa Lezing ima riječ. Hvala lijepa. Meni se čini da mnogi ciljevi mnoge ciljeve usvajamo zajednički i definiramo zajednički, Govorimo o, aspektima financiranja, pa ću i ja e, analizirati te aspekte. Bilo bi dobro kad bi nam uspjelo da tu bolje konkretiziramo neke od ciljeva. Mm. E, naš moto u, u vanjskoj politici je e, fleksibilnost. To, ta, to, je sada, e, to se sada stalno spominje. Bilo bi vrlo važno da raspravimo što to znači fleksibilnost, koje učinke ona ima. Budući da sam članica AFETA, i, stok, i razmišljam s tog stanovišta kao članica AFITA. Ovo spajanje raznih vanjsko-političkih instrumenata i spajanja eh, raznih političkih načela spajanje e, sigurnosti, razvoja i obrane. I o tome treba razmišljati. E, jedan kolega iz sed je, e, je govorio i o migracijskim politikama u tom kontekstu. A ja ovdje razmišljam u smjeru kako je smisleno za održivu razvojnu politiku da suzbijamo migracije a ne da ih reguliramo i da, to bude naš prioritet reguliranje e, migracijske politike sve više novca trošimo na upravljanje na e, recimo na instrument za stabilnost i mir. Mislim da bi bilo bolje da tu previše radimo na e, borbu protiv migracija. U, mislim da u Endiciju moramo E, potaći suradnju u razvojnoj politici. E, moramo poticati održivi razvoj. E, pitam se kako gledate na spajanje sigurnosne politike i migracijske politike. Koliko to donosi više mira i održivog razvoja. A posebno koju dinamiku predviđate u ovom spajanju instrumenata? Kako gledate na taj e, malo maglovit pojam fleksibilnosti? Hvala lijepa. Molim da poštujete e, zadano vrijeme od dvije minute. E, gospođa Heidi Hautala ima riječ, izvolite. Hvala. Mislim da moramo biti zabrinuti e, pri ovom instrumentu. E, e, recimo, fleksibilnost može biti vrlo dobra ako se dobro koristi. Geografski program je dobra ideja, ali E, ne smijemo tu ići predaleko, ono što englesi kažu, baciti e, dijete zajedno sa e, vodom iz kupelji. Mm, htjela bih znati kako možemo vratiti politiku nekako u središte, jer Stabilnost i mir je također uključen, e, ta, to načelo je uključeno u endici. Imamo toliko ciljeva i specifičnih akcija u po tom instrumentu, e, a, oni nisu više u zajedničkom instrumentu. 22, 22 politike su jednostavno brisane što misle naše stručnjakice? E, koji bi, trebaju, e, koji bi trebao biti cilj ove politike za stabilnost i mir? Sad se e, naglašava izgrađivanje vojnih kapaciteta. To je začuđujuće jer sada imamo novi evropski instrument Uh, peace facility. Što znači mir za vas? Čuli smo mnogo važnih uh, načela o OECD-u, naime kako uh, zaista postići održivi, ciljeve i održivog razvoja. Da li to može postići ovaj instrument? Kako on e, primjenjuje ova načela, načela koje vi želite promicati. Hvala lijepa. A sada e, predsjednica odbora za razvoj Linda McAvan. Hvala ti, Charles. Imam e, pitanja koja su više namijenjena komisiji i službi za vanjsko djelovanje nego našim govornicima znam da će oni sljedeći dobiti riječ. Kao prvo, e, slažem se s Concord da ono što nedostaje u ovom nacrtu jest naglasak na e, globalnoj agendi i ostvarivanju e, održivih ciljeva. E, naravno da je e, ovo usmjereno na e, siromašne, pa me zanima hoće li komisija objasniti u kombinaciji ovih različitih instrumenta hoće li doći do problema. Isto tako što se tiče ravnopravnosti spolova imamo upravo sada tjedan za aktivnosti za djevojčice, odnosno djevojke i živimo u doba koji naglašeno promiče feminističke ciljeve. Ima li toga također i u ovom dokumentu e, u konsenzusu s drugim dokumentima koji to žele naglasiti i istaknuti. Što se tiče e, klimatskih promjena, jučer smo čuli e, izvješće UN-a odbora IPCC, Potpuno je jasno da se puno više u tom pogledu mora učiniti i moramo imati koherentne politike u pogledu razvoja. A moje pitanje OECD-u jednako kao i za komisije sljedeće. S jedne strane je poprilično jednostavno e, u našoj vanjskoj politici definirati da politike moraju biti koherentne. Međutim, u lokalnim politikama, odnosno u e, nacionalnim politikama, koliko je to lako postiće? Sjećam se prije nekoliko godina e, lobiralo se, s čime sam ja sla, slagala da e, Europska investicijska banka ne treba financirati ili sufinancirati e, tvornice e, ugljena, odnosno termoelektrana, a s druge strane mi i dalje dajemo subvencije za fosilna goriva. Ukoliko možemo biti koherentni i vjerodostojni, što je najvažnije na globalnoj sceni danas, onda moramo potpuno jasno E, znati da naša europska politika e, je u skladu s onom vanjskom, dakle i unutarnja i vanjska. Da, e, zanima me mogu li nam služba za vanjsko djelovanje i komisija rekli kako će ovo uskladiti sa svim onim instrumentima za klimatske promjene. Ako želimo u vanjskoj politici poticati, odnosno pratiti ove ciljeve, onda ih moramo pratiti u unutarnjoj politici. A s druge strane, e, što se tiče e, građanskih udruga i e, financiranja, znam da će me sutra mnogi pitati vezano za ovu platformu, budući da su izvori financiranja uvelike smanjeni. A zatim mi komisija odgovorila da što se tiče geografskih linija, odnosno e, stavki da će se tu moći dobiti novac. Evo, pa bih samo molila komisiju da mi i to e, malo više pojasni. Što se tiče i a mislim da je ovo e, potpuno novi instrument, tek smo počeli trošiti sredstva unutar njega i sad ga treba integrirati u novi e, program. Ako tu možemo dobiti isto tako neke, e, neke pojašnjenja, kako će se to sve promijeniti, kako će se sve ti instrumenti nadopunjavati i kako će se reflektirati na ono što imamo sada i na ono što ćemo imati u budućnosti, naravno u svjetlu svih ovih e, sredstava i Europske investicijske banke, razvojne banke i kako nam to može dati podršku u situaciji situaciju u kojoj smo sada. Evo, slažem se. E, s time, e, prošli tjedan sam posjetila Ganu e, i vidjela kako se države Afrike žele maknuti od primanja pomoći, primateljica pomoći i postati primateljica investicija. Evo, pa samo vas molim da vam to u realnim terminima objasnite. Sada dajem riječ kolegici Fredi koje su i Hvala lijepa. Ja ću govoriti kao član DEVEA. Mm, um, važnost Afrike e, je ogromna. E, koherentnost naših politika prema Africi je vrlo važna. U tom kontekstu treba reći da E, svi se slažemo sa, kako bih to nazvao, važnošću koju trebamo dati Africi. Međutim, to e, ne znači da moramo žrtvovati u prvom redu e, dio politike susjedstva koji se tiče zemalja Sjeverne Afrike. To kažem zbog toga jer smo imali pokušaj ili iskošenja da pretvorimo južne susjede u neku vrstu a, novodošlica u Africi. Da reorganiziramo političku geografiju koju smo imali do tada. Mislim da je to krivi put. Drugo, ako se fokusiramo na Afriku, ne smijemo zaboraviti e, Karibe e, i Pacifik. E, s naše stanovište kao parlamentaraca. Jer naša politika ujedinjuje Afriku sa Karibima i Pacifikom moramo e, dobro pratiti što se događa u Africi. Međutim, to ne znači da ćemo e, zaboraviti Karibe i Pacifik. E, to govorim da malo pojasnim geografiju koja, koju će nekako biti poremećena ovim instrumentom. Hvala lijepa. A sada dajem riječ gospođi Verkapeli. On Hvala vam e, predsjedatelju. Iznimno je važno da e, razvojni fondovi u, i za, koji se koriste za pomoć e, u Uniji se, dakle važno je da ih se pojača i usmjeri u E, suzbijanje siromaštva u Africi. Isto tako je važno naglasiti e, trgovinska partnerstva. I taj dio prijedloga sam promotrila s velikim zanimanjem. Financiranje e, za razvoj i koordiniranje unutar Europske unije također je povezan sa zakonodavstvom e, koje nameće obveze u pogledu ljudskih prava i to je tek e, polazišna točka za razvojnu pomoć i razvojnu suradnju. E, vjerujem da je važno naglasiti ljudska prava u odnosu na financiranje razvojne pomoći i razvojne suradnje. Kao drugo, istaknula bih da mnoge i e, države članice Europske unije imaju nacionalnu suradnju i nacionalno razvojno financiranje e, usmjereno na treće zemlje. Kakvu vrstu koordinacije e, kakva se koordinacija provodi vezano za nacionalno financiranje, nacionalne komponente. Kada dajemo novac iz europskog novčanika, da se tako izrazim, u Afriku, dok e, države članice Europske unije e, pojedinačno e, financiraju određenu pomoć za Afriku. Dakle, kakva vrsta koordiniranja se provodi između nacionalnih i EU fondova? Hvala vam lijepo, gospođo Spinelli. Hvala, predsjedniče. Ja bih kao izvjestiteljica za mišljenje u odboru LIBE Ja bih htjela izraziti svoje potpuno slanganje s onime što je rekla e, znači, doktorica Alva Fin e, u ime Konkora po pitanju e, nekoliko točaka. Naravno, potreba da uzmemo u obzir nevladine organizacije, predstavnike civilnog društva kao sugovornika, smatram da je to ključno. Također smatram i ključnim potrebu da razmišljamo o dugoročnim politikama koje će biti posvećene iskorjenjivanju siromaštva i također koje će se usmjeriti na rješavanje e, klimatske katastrofe. U tom okviru također se slažem i sa pitanjima kada govorimo o fleksibilnosti. Dakle, ono što bih možda htjela izbjeći, a to je da, dakle, E, da možda ne E, ovdje ne odgovaramo na one najnužnije potrebe e, zemalja kao što su e, subsaharska Afrika i tako dalje. I također bih htjela ukazati na to da postoje nekakva iznenađenja s moje strane kada je riječ o geostrateškoj politici Europske unije. Naš cilj bi trebao biti razvoj, a ne samo biranje strateških ciljeva Europske unije. i posebice se e, protivim e, uvjetovanosti i veze između znači obrane i sigurnosti s jedne strane te s druge strane kontrole migracija. Ono što ja smatram iznimno bitnim pak je i uloga Europskog parlamenta. U ovom prijedlogu komisije govori se o mogućnostima da informiramo, da obavijestimo, da se obavijesti Europski parlament kada se donose određene odluke, pogotovo kada je riječ o kriznim hitnim situacijama, kada je riječ o e, tim kriznim paketima pomoći. Ja mislim da bi bilo korisno pronaći e, neki drugačiji način kako bi se Europskom parlamentu dala uloga nadzora e, po pitanju svih izvješća i provedbi izvješća koje se donose u okviru te uredbe. I zadnja stvar, mislim da bi iz svih ovih razloga koje sam već rekla trebalo postići bolju uravnoteženost između e, tematskog stupa i geografskog stupa. Taj geografski stup, budući da je on e, više ovisan o političkim e, odabirima Europske unije, ne samo, pogotovo ne samo na razini Europske unije, nego i na razini tih najranjivijih zemalja. Hvala. Ovo što ste spomenuli je vrlo važno. Ako mi to ne učinimo, nitko to neće učiniti umjesto nas. Um, Evo sada posljednji govornik je gospodin Šolc. E, minuta i pol, jer ako se ne budemo držali vremena, naše e, izvjestiteljice neće imati vremena da nam se obrate. Hvala lijepa. Još dvije primjedbe, dva aspekta. Fleksibilnost e, i E, pojednostavljavanje, pojednostavljenje. E, ako smo potpuno ist, iskreni, gospođa Fin je to rekla, ako e, imamo kao središnji benchmark održave ciljeve razvoja UN-a, kako taj instrument možemo tome prilagoditi? jer on ne definira kako će se raspodjeljivati novac između 1,3% mm, e, je bio, bilo načelo e, parlamenta, ali to moramo uskladiti sa vijećem. Ali kako e, doći do toga da mainstreaming bude glavni kriterij? E, e, imamo još 12 godina e, vremena da provedemo pariške ciljeve. Ne možemo uvijek tjerati razvojnu politiku drugih. Moramo restrukturirati naše politike. Te zemlje moraju same za to preuzeti odgovornost kako će stanovnici Afrike e, biti 2050. u poziciji da sami određuju svoju politiku i svoju budućnost. To je jedna stvar. A druga stvar, e, kao Europski parlament trebamo kontrolu e, o ulaganju i trošenju sredstava između AFETA, DEVE i, i INTE. Moramo provesti e, korekture ako se trova, novac ne troši prema e, propisanim načelima. E, mi kao parlament moramo i biti u stanju da ovdje djelujemo. Hvala lijepa Helmu. I sada govore druge institucije, maksimalno tri minute po govorniku. Felix Fernandez Shaw, direktor za međunarodnu suradnju e, glavne uprave DEVKO. Hvala lijepo veliki izazov sada odgovoriti na sve ovo što je rečeno i e, na sva pitanja u, okviru tri minute, ali pokušat ću. Hvala vam lijepo što ste organizirali ovakvo saslušanje. Ovo je upravo rasprava kakvu želimo imati, želimo vidjeti kolege iz AFETA i DVA kako zajedno e, sjede i e, jednako kao i što naše glavne uprave surađuju i globalno žele sagledati situaciju. Kao drugo, sjajna je e, ideja organizirati ova dva panela jer zapravo se oni bave istim pitanjima. Kako ćemo ostati globalni igrač i kako ćemo u globalnom e, smislu zadržati e, utjecaj Europske unije, a ostati uz naše vrijednosti i provoditi naša pravila i načine na koji djelujemo u svijetu. Mislim da je ovo e, zaslužuje e, dobar odgovor u okviru reforme e, instrumenta NDIC-a. Agenda iz 2000, odnosno do 2030. više nije razvojna agenda. Agenda okuplja različite države članice i različite E, dužnosnike e, i u Berlinu, Madridu, Parizu, u Hagu i svi se e, muče sa ovom agendom do godine 2030. jednako u, na Balkanu, u, na susjedstvu ili u Latinskoj Americi. Dakle, radi se o globalnoj agendi koja uzima u obzir E, vrijednosti za koje se Europska unija e, jako zalaže, zahvaljujući i vašem doprinosu. Koliko god možemo, e, trebali bismo pristupiti agendi do 2030. našim načinom kako inače poslujemo. Naravno, u suradnji s drugim državama, članicama i UN-om nastojati poticati provedbu agende 2030. a i mnogo je posla preostalo vezano i uz ciljeve, uz indikatore, uz politike. Jako je važno naglasiti da mi moramo imati na umu i razvojni, razvojnu agendu. Pridružujem se e, komentarima Linde i stručnjaka. E, jako je važno da se e, stručnjaci isto tako čuju. Imamo iduće godine, pardon, idućeg tjedna jedan panel koji će se upravo time baviti i e, prihvaćam izazov kojem je Linda postavila u e, izlaganju vijeću. Mi kao države članice moramo e, sve ove ciljeve vanjske politike prilagoditi i provoditi u unutarnjoj politici. Dakle, ne radi se o tome da mi samo naglašavamo kakva je naša vanjska politika, ali želimo i migraciju i trgovinu i suradnju sagledati sa stajališta koherentnosti politika u svjetlu agende do 2030. koju moramo promicati. Nadalje, e, zahvalio bih e, stručnjacima e, koji su rekli Naravno, ovaj prijedlog za NDC ima neke probleme, ali koliko smo čuli, to je jedan solidan prijedlog na kojemu se može raditi. On sadrži više pozitivnih elemenata koje uključuju globalnu perspektivu i globalne aspekte naše suradnje i e, razvojne suradnje e, koja je povezana sa susjedstvom, sa migracijama, s ravnopravnošću e, spolova i sve slične teme koje moramo globalno sagledati. Što se tiče agende 2030. ravnopravnosti spolova, klimatskih promjena, to su sve komentari koje ćemo uzeti u razmatranje. Isto tako, e, nismo e, ne znamo da je do sada neka država članica po zakonu uključila 85% postizanje e, ravnopravnosti spolova ili klimatskih promjena, odnosno aktivnosti u tom smislu. Zaista smo svjesni političke predanosti i mogu vas uvjeriti da e, na tom političkom planu e, komisija doista promiče e, njihovo ispunjavanje. Međutim, nisam do sada čuo da je neka država članica to zakonodavno i definirala i obvezala. Što se tiče EFSD-a, odnosno novog instrumenta FSD, on je pod e, upravom e, NDIC-a, odnosno pravila su ista. E, budući EFSD morat će imati odgovornost u, na razini 90%. Nisam siguran da je to do sada bio slučaj. Dakle, EFSD je sada podložen svim pravilima E, koja rukovode NDIC-em, dakle i e, klimatskim promjenama i svi ciljevi u pogledu e, ravnopravnosti spolova i tako dalje. To do sada nije bilo prisutno u EFSD-u. Oni su tu zašto? Zato što se moraju slijediti jednaka pravila. Ovaj kontekst u kojemu smo danas bez obzira e, na FSD i vanjski mandat, bez obzira na financijske instrumente, moramo znati da financije neće e, doći od nule, e, nego će biti temeljen na geografskim pravilima. Dakle, u skladu s našim prioritetima u odnosu na naše zemlje partnere. Evo, to je jedna ključna promjena u stajalištu koju smo e, uveli u pogledu financijskih instrumenta. I na samome kraju e, pitanje vezano za migracije i sigurnost. E, kad kažemo da ne možemo raditi migraciju jer je to u europskoj možemo u europskom kontekstu možemo to u Venecueli, u afričkim zemljama, ali ne u Maroku i Libiji. Sad se postavlja pitanje kako su to Maroko i Libija u našem interesu, a drugi nisu. Evo, to, tu bih vas molio jedno pojašnjenje. E, uvjeravam vas i znam da ste e, pomno pratili što to komisija radi sa e, ovim fondovima i komisija je sretna da to može raditi i to će i nastaviti raditi. A što se tiče povezanosti geografskog i tematskog stupa, e, da, naglasili smo više geografski stup, budući da mislimo da u tom smislu imamo veću moć utjecaja a i također da možemo polučiti bolje rezultate. Isto tako pomaže nam da bolje koordiniramo sa državama članicama, da provodimo ciljeve agende 2030. a isto tako bolje e, potiče e, aktivnosti u partnerskim zemljama tematski e, stup više prati EU prioritete, međutim e, geografski stup je više usmjeren na naše partnere. E, završavam. E, zahvaljujem, odnosno prepuštam svojim kolegama i Mirjam i Lindi i na pitanjima koje su i komentarima prema komisiji. Mislim da je sada pravi, pravi trenutak da se na njih odgovori prije samog sažetka. Ja ću prekidati riječ ako se ne budete držali zadanog vremena. Moramo poštivati i druge govornike i dati im vremena. Moramo organizirati e, naše vrijeme. E, gospodin Serjani ima riječ. Izvolite. Hvala predsjedatelju. Pokušat ću biti kratak. Kao prvo, zahvaljujem e, na objema prezentacijama, bile su iznimno zanimljive, a i e, imam e, Zanimljivo je što su naglasili pozitivne e, elemente i u koherentnosti i u samom prijedlogu za ovaj instrument NDC. Naravno da želimo imati koherentnije politike i e, njihovu povezanost s instrumentima. Imam jedan komentar vezano za koherentnost politika. Naime, znam e, da postoje pozitivni komentari vezano za trgovinsku politiku, poljoprivrednu politiku i moguće kompromise koji se e, dešavaju u okviru politika, drugih, s drugim politikama. Ali imam jedan komentar koji je naša visoka predstavnica Mogherini već rekla. Kada se radi o migraciji i sigurnosti, e, postoje bojazni da ove politike e, na neki način kradu fokus ili kradu resurse sa razvojnih politika. Mislim da bi stvari trebale ići suprotnim smjerom. Naime, kako e, podržavamo G5 i što radimo u, da bismo podržali Afriku. To u osnovi znači da ono što se doživljava kao agendom sigurnosti i migracija e, u stvari je puno više usmjereno rješavanju korijenitim uzrocima e, za ovakve događaje. Dakle, mi sad podržavamo jednu poveznicu između e, razvoja sigurnosti i razvoja migracija. Dakle, to bi trebalo sagledati na jedan pozitivan način, a ne negativan. Kao drugo, čuli smo zabrinutosti o riziku e, da će se previše obratiti pozornosti na kratkoročne, ne dugoročne aktivnosti. Ja bih samo rekao da 75% instrumenta NDC ide na e, geografske programe, a to su dugoročni programi. Dakle, bavit će se dugoročnim zabrinutostima naših zemalja partnera. E, isto tako financiranje se programira dugoročno, a 90% OED-a ide na e, sigurnost, odnosno jamčenje da ovaj rizik e, kratkoročnosti pređe u dugoročnost, odnosno da bude riješen u dugoročnom okviru. E, želimo imati resurse s druge strane koji mogu brzo reagirati i brzo se upotrijebiti e, u pogledu novih izazova ili hitnih situacija, te mogu biti korisni u smislu naše brzine djelovanja na globalnoj sceni. Isto tako me razveselio komentar o povezivanju e, imamo sa UN-ovim programima, imamo sada 60 e, država koje, e, s kojima zajedno provodimo ove ciljeve. To zaista ohrabruje. I na samom kraju htio bih se osvrnuti na primjedbu o potrebi regularne, redovite kontrole od strane parlamenta e, e, nad djelovanjem, odnosno rezultatima novoga instrumenta. Mislim da bi tu, da bismo tu trebali imati redovitije razmjene i isto tako povezano s ciklusom politika, a ne sa administrativnim ciklusom. U tom smislu smo e, potpuno otvoreni za diskusiju. I još nešto, nekoliko puta smo čuli kako se spominju e, ciljevi politike koji e, na neki način nedostaju djelomično u novom instrumentu. E, osnova ovoga nacrta jest da politike i instrumenti budu jedan financijski alat. Međutim, na ovome se može dalje raditi, naravno u vidu vaših primjedbi ali treba imati na umu sljedeće. Izbjegnimo preveliki broj e, konkretnih ciljeva i konkretnih e, područja, a u suprotnom jedan instrument koji daje veću koherentnost i, i razvoj neće moći dovesti do ispunjenja specifičnih ciljeva. Hvala. Hvala. E, gospodin Hans Jansen ima riječ odbor e, regija, izvjestitelj za Endici odbora regija. Izvolite. Ja, meneer voorzitter, dank u wel voor de gelegenheid om hier te spreken. Zahvaljujem što ste mi dali mogućnost da danas govorim ovdje pred vama. E, ja sam e, gradonačelnik Osterega, to je jedna općina koja se nalazi blizu Vendovena u Nizozemskoj. Jako je lijepo što mogu danas govoriti ovdje po pitanju ovih jako važnih prijedloga E, komisije. Znači to e, su prijedlozi da Evropska unija zaista bude aktivni subjekt na e, globalnoj razini koja trenutno ima nekoliko poteškoća, to je istina, ali može biti ponosna na ono što čini. E, Njezina uloga je iznimno važna, izazovi su veliki, migracije, klimatske promjene, gospodarski oporavak i tako dalje. I zato nam je drago što u tim tematskim i geografskim stupovima te u suradnji sa lokalnim i, i lokalnim i regionalnim vlastima da se naglašava vrlo često nužnost suradnje. No, postoje i neke zabrinutosti. Naime, ne postoji više proračun koji je vezan uz lokalne vlasti, da e, mogućnosti financiranja, izravnog financiranja nestaju, iako postoje neki drugačiji oblici kroz fondove. E, ali izravno financiranje više ne postoji kao takvo. Nadam se da ćemo o tome čuti nešto više. E, ako postoje, znači ako postoji možda nekakva neiskorištenost tih neiskorištenost sredstava možda je to vezano uz e, načine sufinanciranja. Problem je u tome što se nije sigurno koliko smo mi zapravo pristupačni u e, tom financiranju i kolika je politička volja kada je riječ o stvarnoj suradnji za razvoj. E, biti velik nije uvijek E, pozitivno. Biti malen nije uvijek lijepo, znači što je manja neka zajednica, to je ona bliža građaninu. I to je ono što bi trebala biti jezgra naše rasprave o fleksibilnosti. Predsjedatelju, 75% e, otprilike e, naših ciljeva održivog razvoja se može postići kroz trud lokalnih vlasti. A kada govorimo o razvojnim politikama, o politikama susjedstvama, o politikama pridruživanja, u našim europskim propisima mora postojati prostor za prvi sloj znači e, e, te javne uprave, znači tih javnih vlasti. Smatramo da na taj način možemo ispuniti ciljeve koje smo si zadali u okviru programa e, do 2030. Nadam se da će doći do prilagodbi koje će uzeti u obzir i potrebu da se upravo naglasi taj dio, a to je da se izmijene ti dijelovi dokumenta. Hvala. Nadin Krizosten će sad govoriti za Ujedinjene narode. Hvala vam lijepo, hvala vam na prilici da vam se obratim u ime Ujedinjenih naroda ovdje u Briselu. E, promotrili smo nacrt ovoga instrumenta i imamo neke komentare. Kao što su prethodni govornici spomenuli, E, mi isto preporučamo da se NDIC poveže e, i više naglase ciljevi održivog razvoja, što je važno naravno u svim e, u cijeloj regulativi. Ne smijemo nikoga ostaviti po strani, treba naglasiti da je to načelo u središtu agende 2030. Mm, isto tako preporučamo da se e, potrebe e, najranjivije populacije, bez obzira na to gdje žive, e, razriješe putem instrumenta endici. Što se tiče približavanja u aspektu, odnosno približavanja tematskih i geografskih programa, moramo reći da 75% sadašnjih sredstava idu na E, prioritetne aktivnosti u okviru geografskih e, stupova, ali za rješavanje tematskih e, programa. Isto tako, trenutno nema nikakvog jamstva da sektori razrješavaju ciljeve tematskih programa kao što su izgradnja znanja, vještina, izobrazba i tako dalje koji imaju prioritete u geografskom stupu i u mnogim e, delegacijama i veselimo se e, partnerskoj raspravi sa svim e, partnerima kako bismo se pobrinuli da to bude dio regulative vezane za endici. Što se tiče standarda za socijalnu inkluziju i ljudski razvoj, imamo prema sadašnjem nacrtu 20% ide za socijalno uključivanje i ljudski razvoj, a to je daleko veća e, omotnica e, od one koja se sada predlaže u Endiciju. I zato predlažemo da se zadrži e, ovaj sigurnosni mehanizam od 20%, e, odnosno rezervna sredstva koje se mogu e, za, socijalnu, za socijalno isključivanje, uključivanje pardon, iskoristiti. Želimo razviti jasne definicije ljudskog razvoja i socijalnog uključivanja sa vrlo konkretnim navođenjem njihova rezultata u zdravstvu, obrazovanju, gospodarstvu i tako dalje. Kad pogledamo samo agendu, e, spominje se mainstreaming e, i ravnopravnost e, žena i osnaživanje žena, mi bismo preporučili da se malo više naglasi to u pristupu u preporukama same agende i želimo da ovdje budu i kvalitetne standardi uključeni kao što su akcijski planovi i tako dalje. Želimo uključiti ravnopravnost spolova u određenim ciljevima, konkretnim ciljevima NDC-a. Što se tiče klime i okoliša, UN i e, u Briselu bi želio naglasiti e, važnost hitnosti djelovanja, posebice vezano uz okolišne ciljeve i e, u smislu postizanja prilagodbe na e, klimatske e, promjene i na kraju bih naglasila da e, snažnja financijska potpora kakva, kakvu garantira sadašnja regulativa treba biti ukorijenjena i utemeljena isto i u pitanjima redovitih migracija i kompakta za izbjeglice. Hvala lijepa. E, sada dajem riječ e, predstavnici e, OECD-a, gospođi Dolman i na kraju gospođi Fin. Gospođa Dolman ima riječ, izvolite. Hvala vam. Bilo je postavljeno pitanje vezano uz preporuke OECD-a iz 2012. i ove sadašnje. Preporuke će biti proizvod jedne široke rasprave među e, zemljama donatoricama OECD-a. A to će se e, onda otkriti 21.10. E, našem, na našem sljedećem DAK sastanku. Dakle, ne mogu sada prejudicirati što će tamo biti rečeno. Vezano za pitanje Linda McAven i drugih, o važnosti unutrašnjih mjera u e, koherentnosti politika. Mislim da je to oduvijek bio cilj e, koherentnosti politika za razvoj. Međutim, to je jedan cilj kojeg je teško provesti u praksi. A mislim da je to djelomično zbog institucijskog e, ustroja. Naime, koordinatori koherentnosti politika uvijek su radili u odjelu za vanjsku politiku i doista je teško na nacionalnoj razini imati tu taj utjecaj e, i okupiti e, dionike. A uz to identificirati i sinergije i kompromise na samom početku donošenja politika. I upravo zato preporučamo da ta prizma koherentnosti politike bude uključena u izradu politika eh, od samoga početka i u cijeloj, eh, u svim dionicima koji u njoj igraju ulogu. Hvala. Um, Hvala vam na eh, komentarima podrške. Ono što mogu vidjeti jest suglasnost vezano za spolnu ravnopravnost, više ciljeva održivog razvoja, ljudski razvoj, socijalno uključivanje itd. E, mnoga pitanja su e, bila usmjerena na fleksibilnost. E, jedan zastupnik ili zastupnica predložio je da to moramo povezati sa ciljevima održivog razvoja. To je izvrsna ideja. Mislim da mora postati određena razina odgovornosti i mehanizam e, fleksibilnosti koji trenutno nije tako izravno povezan sa ciljevima održivog razvoja. E, ljudi iz komisije su e, rekli da razumiju tu povezanost geografskog stupa i tematskog. Među njima ne bi trebalo biti kompromisa, nego oni moraju biti iznutra povezani sa strane Concorda naš stajalište je da smanjimo taj tematski pristup upravo zbog fleksibilnosti. Slažemo se s geografskim pristupom, ali e, možda treba imati malo manje fleksibilnosti kako bi tematski stup bio koristan. Jer e, kad čitate taj tematski stup, on je kao jedan popis za kupnju. E, ne možemo to sve postići vezano za razinu financiranja koja nam je dostupna. Pojavilo se također nekoliko pitanja o tome kako e, vidimo e, iskorjenjivanje e, siromaštva, odnosno postizanje ciljeva održivog razvoja i njihovo osnaživanje u politikama. Dakle, želimo imati načela iz cilja broj 8 vrlo jasno, ali i želimo dovesti do iskorjenjivanja siromaštva, borbe protiv nejednakosti kao središte ovoga instrumenta. E, odgovorila bih također zastupniku koji je govorio o e, nevladinim udrugama i e, potrebi da tu treba još ulagati. Primjerice Save the Children, nevladina udruga, već postoji stotin godina. I mi imamo stručnost koju ministri za razvoj u Europi ne razumiju. Naravno, da samo želimo reći da u sadašnjoj klimi e, i upravo su nevladine organizacije ključ za demokratska društva. A mi u tom smislu možemo ponuditi veliko iskustvo i stručnost. To dakako treba osnažiti. Eh, htjela sam se također osvrnuti na EFSD. Eh, e eh, kolega iz komisije pitao. To smo ispomenuli u EFSD-u u smislu garancija, dakle jamstava. Jamstva moraju biti povezana sa svim prijašnjim oblicima EFSD-a i željeli bismo to integrirati i e, ovaj razina odgovornosti od 92% je nešto niža od onog što smo mi zamislili. E, e, znam da će neko iz apple još kasnije govoriti, ali kad se radi o CBSD-u želimo da se to promatra kroz prizmu ljudske sigurnosti na razini zajednice, a ne samo se fokusirati na državnu razinu i obranu. Mislim, ako idemo previše u tom smjeru, e, nećemo uspjeti e, onda u svojim razvojnim nakanama. E, s druge strane, države članice Europske unije bez obzira na to da li su se složili sa ciljevima održivog razvoja kao što je Austrija učinila, uključujući ciljeve u svoj proračun, e, nećemo e, postići ciljeve za klimatsku promjenu i ciljeve održivog razvoja ako ne budu zakonodavne obaveze u tom smislu. Iako je to možda zastrašujuće, a možda Europska unija može tu biti e, vodeća snaga koja će povesti e, e, borbu protiv klimatskih promjena i postizanje ciljeva 85%. Hvala lijepa. Sada najavljam kolegu Vandrigena Eh, on je iz Luksemburga. Eh, to samo kažem da bih rekao da nitko nije savršen. Eh, nemam komentara <laughs> na ovo što ste rekli. Biti ću kratak. Nisam, nažalost, bio prisutan za vrijeme cijele debate ovdje, jer sam bio na jednoj promatraškoj misiji. Ovaj kontinent E, e, ima i krajeve do kojih nije lako doći. Ja bih e, htio se dotaći triju točaka o kojima se ovdje govorilo. Migracija, naravno, neću o tome mnogo govoriti. Ja sam uvjeren da će nužno biti i dubljih implikacija u Europskoj uniji E, migracijske politike. Upravljanje e, tim fenomenom je globalni zadatak. E, moramo imati globalnu logiku za to i globalni pakt za migracije. To bi moglo inspirirati neke od naših politika. Međutim, ne možemo se praviti kao da Imamo sektorske politike e, koje nemaju nikakove veze sa migracijskom politikom. Što se tiče e, e, općeg pristupa NDC-u, mislim da se moramo naše mantre podvrći testu realnosti. Ne možemo iskorijeniti siromaštvo samo tako ka, e, dijeleći novac, novčanice. E, ako, ne možemo iskorijeniti siromaštvo ako država ne funkcionira. Ako ne može se čak e, niti stići do određenih dijelova stanovništva. Ako stalno imamo oružane sukobe u nekim područjima. Sve Trebamo se brinuti za konstrukciju država. To je e, zabrinjavajuća stvar. Recimo Nigerija. 6% e, tra, 6, e, samo 600% financijskih transakcija su formalizirane, a sve drugo se odvija u tajnosti, što nije dobro za sigurnost komercijalne financijske transakcije, one su izvan kontrole države. One nisu podložne oporezivanju, e, zato nemamo rješenja. Kako možemo onda iskorijeniti siromaštvo u toj e, državi? A ta država ima visoku stopu rata, rasta, 4% trebamo imati e, integrirane pristupe, a to traži i komisija. E, e, geografski pristup. Mi smo desetak puta rekli da trebamo stratešku politiku za Afriku. E, e, sada vidimo da politike koje sada imamo, koje nisu upitne, ne poznaju dimenziju Afrika. Trebamo izumiti dimenziju Afrika. E, moramo imati E, i e, spojiti e, sredstva za politiku susjedstva i za subsaharsku Afriku. I to treba uvrstiti ovaj izvještaj. Moramo također uvrstiti i odnos sa zemljama AKP-a. I to je važno Imamo cjelokupnu Afriku i sada ne možemo reći e, Karibi su dio Afrike, a Pacifik je dio Azije. E, naravno, to su kontinenti koji su najbliži tim regijama, ali oni su također i dio e, Afrike. Imaju i afričku dimenziju i to treba očuvati i integrirati u našem izvještaju. Evo, E, e, ja sam 24 sekunde predugo govorio. E, zahvaljujemo našim gostima, gošćama, predavačicama i su izvjestiteljima. I sada idemo na drugi dio panela. Moramo se požuriti jer nemamo mnogo vremena. Drugi sastanak smo trebali početi u 11.30. Euh, Moramo početi, već kasnimo. Molim vas lijepo, uh, sjednite, zauzmi. Počet ćemo jer već uh, kasnimo. Uh, već kasnimo 20 minuta. Drugi panel, tema je izvještaj za novi instrument Možemo li početi, molim vas? Jesu li članovi tajništva ovdje da uvedu malo reda? Drugi panel, e, izvještaj o ovom novom instrumentu i kapacitetu Europske e, unije da bude globalni dionik, e, globalni akter E, moćni globalni e, igrač. E, vidjeli ste već u, u saslušanju smo malo promijenili ime ovog novog instrumenta. U prijedlogu smo imali ND, NDICI, počeli smo sa susjedstvom, a ovdje smo promijenili poredak i govorimo razvoj susjedstva dolazi prvi i to je prioritet. Vidim da nitko nije na to reagirao. Možda je došao trenutak da e, govorimo o susjedstvu i razvoju. U prijedlogu koji smo e, primili e, stajalište parlamenta je opetovano ignorirano. E, instrument e, susjedstva je mora ostati odvojen i e, instrument za prava čovjeka mora biti odvojen. To je odignorirano, na to treba reagirati. To nije kraj ovog razgovora, nećemo prihvatiti da se ovako postupa s nama u ovom instrumentu. Predložit ću vam, e, zaista kasnimo da malo skratimo e, izlaganja. E, predlažem našim gostima da se skrate na pet minuta i bit ćemo vrlo strogi sa drugim kolegama i kolegicama koje će uzeti riječ. U 11.30 imamo glasanje o nagradi Saharov. Aleksej Jones je prvi e, uzvanik, e, senior policy officer u e, instituciji za zdravlje, za upravljanje razvojem. I Sonja Gosme, Rajnes Giovanides, izvršni direktor za ured Evropski ured za vezu eh, za gradnju mira. Aleksej Jones, imate samo eh, pet minuta, žao mi je. Hvala lijepa. Eh, držat ću se pet minuta. E CDP mi smo think tank koji je baziran u Maastrichtu, osnovani smo 1996. godine. Imamo ured i u Briselu. Naša ključna zadaća je da e, savjetujemo Evropsku uniju o trgovinu, sigurnosti e, i drugim područjima u odnosima Evropske unije i Afrike. U tom kontekstu e, slijedimo, analiziramo prijedloge koje daje komisija. E, e, također analiziramo i instrument za financiranje vanjskog djelovanja. Evo sad govorimo o instrumentu in, kako možemo osigurati da Evropska unija bude globalni igrač. Prva stvar koju želim naglasati jeste da je to je vrlo ambiciozna agenda da Evropska unija postaje globalni igrač. To se ne može postići samo ovim instrumentom. To je Instrument je važan aspekt toga, ali nije jedini aspekt. To se ne može samo tim instrumentom postići. Vrlo kratko. E, znate bolje od ikoga kak, kakav je sadašnji kontekst u kojem se razvija Evropska unija globalno i e, interno. Evropska unija je u posljednjih nekoliko godina se bori da ostane relevantna i kredibilna u globalnom okolišu. Imamo niz izavo, izazova i novu e, dinamiku. To su naravno i nove mogućnosti, ali Europa e, nastoji odgovoriti na izazove i iskoristiti mogućnosti Agenda 2030. je važna šansa, međutim e, još uvijek se borimo s tim da e, borimo da savladamo tu agendu u potpunosti. Imamo i susjedstvo i iznad toga, imali smo niz kriza, izazova, ali i interno se postavljaju mnoga pitanja koja postavljaju u pitanje e, rezan deter e, Evropske unije. Evo imamo Brexit, imamo i e, jačanje desnice, izbore koji će također utjecati na pregovore o novom VFO-u. Pitanje kako Evropska unija može postati učinkovit globalni igrač, dionik tu imamo dva pitanja. Kako povećati e, e, polugu Evropske unije za globalne savaze? Kako možemo biti kredibilni akter? kako bismo potakli globalne saveze koji e, se suočavaju sa globalnim izazovima i kako pomiriti vrijednosti i interese. To, to su E, trebamo e, promicati e, i vrijednosti i štititi interese kroz naše vanjsko djelovanje. To su dva pitanja koja, na kojima počiva mogućnost da Europska unija postaje globalni akter. treba podcrtati da Europa pozdravlja naše savjete i imamo hrabre prijedloge kako bismo e, e, uključili Europu u globalni svijet. E, trebamo povećati iznose za naslov šest. To se više ne zove EU kao globalni igrač, već EU susjedstvo i svijet više ne, Evropska unija ne želi biti e, globalni igrač, već je fokusirana na određene regije. E, radikalni smo u, u tome kako pojednostavljujemo e, financijsku arhitekturu, a i globalni smo u pokrivenosti imamo tri e, stupa ili područja vanjskog dijelja e, razvoj, suradnja, globalna akcija i e, interesi Europske unije. Sve to mora poticati i obuhvatiti novi instrument. Imamo niz pitanja. Htio sam se usredotočiti na dvije teme koje su, će biti ključne u pregovorima. Govorili smo mnogo o fleksibilnosti u prethodnoj sesiji. E, to je dobro došlo i potrebno, ali to nije samo po sebi dovoljno, nije to lijek za sve. E, trebamo uzeti u obzir e, rizike i pogodnosti moramo pojasniti e, što svatko od nas, razne institucije podrazumijevaju pod fleksibilnosti. E, imamo tu resurse, e, mogućnost prilagodbe novim uvjetima, pronalaženje novih partnera. Tu imamo niz dimenzija koje treba uzeti u obzir. Fleksibilnost mora biti uključena u propise ali to je moramo osigurati da ona u implementaciji i programiranju e, vanjskih akcija e, dođe do izražaja. Važno je također osigurati da fleksibilnost e, ne ide na uštrb drugih ključnih elemenata, nadzor, pa, kontrola upravljanja eh, ex ante ili ex post kontrola. Moramo naći tu ravnotežu između fleksibilnosti i eh, predvidivosti i odgovornosti. Eh, isto tako je važno osigurati da vanjsko djelovanje ima strateški plan. Instrument mora biti E, mora e, imati e, koherentniju strateško djelovanje. Važno je da imamo strateško upravljanje instrumentom. To se može postići na razne načine. Imamo sumnje o za i protiv zaštitnih mehanizama najveći izazov je provedba. Moramo se e, fokusirati na upravljanje na toj e, razini. Sada imamo e, dobar okvir za agendu 2030. za politiku susjedstva. Imamo možda ćemo uskoro imati detaljne propise kako se to provodi u praksi trebamo voditi stratešku orijentaciju naše e, vanjskog djelovanja kako bismo postigli sinergije e, svih stupova e, instrumenta. Evo, drago će mi biti odgovarati na vaša pitanja. Evo, 8 minuta 30. Sonja Ranz Giovanides Molim vas, držite se pet minuta. Hvala lijepa. Drago mi je što imam priliku da danas govorim ovdje. Aplo je e, nezavisna platforma 38 e, nevladinih organizacija iz 16 zemalja. E, biti ću što kraća. Govorit ću nešto o europskom proračunu kakav globalni igrač želi biti Evropska unija. E, u transparentnosti mi dobivamo sredstva, e, sredstva za strukturirani dijalog, e, za poticanje mira i sigurnosti mi vidimo da proračun odražava želju Evropske unije da bude igrač na sigurnosti. E, mi smo okruženi e, nesigurnošću. To zahtjeva e, od Evropske unije da bude globalni igrač. Ali kako? Moramo vidjeti koji sastojci čine evropski duh i kako možemo ići naprijed. Političari nastoje iznaći e, što će Europu učiniti atraktivnijom za sugrađane, kako e, e, naravno sigurnost je tu ključni element. Strah i nesigurnost potiče populizam previše se usredočavati na sred, e, srednjoročne ciljeve e, mo, može biti previše e, troškovno neučinkoviti. Politički vođe moraju biti glasniji kad govore o drugim načinima kako Europa može rješavati globalne probleme. Usprkos Americi, Kini i Rusiji E, mi imamo pravnu osnovu za poticanje mira e, i za e, strategiju zaštite okoliša. Globalna strategija se fokusira na zajedničku politiku sigurnosti i obrane. Imamo vojnu suradnju, PESCO i druge instrumente što ćemo time postići? Mislim da je jasan primjer e, izgradnje e, e, kapaciteta za sigurnost i mir. To se odražava u tekstu uredbe. To je također područje suradnje kao i geografskog stupa. Moramo nemamo specifičnih referenca na financiranje sigurnosti politike i ljudskih prava. I uz to imamo neki oblik CBSD-a u novom e, prijedlogu e, e, instrumenta, instrumenta za vojnu suradnju. Neki to zovu engleskim nazivom Peace Facility moramo pogledati kako će se vršiti formalni nadzor. E, programi moraju biti politički privlačni, ali oni često razočaravaju. E, možemo pogledati e, primjere drugih vlada koje su investirale milijarde u takve programe bez uspjeha. VFO E, to mora biti način da Europa postane učinkovitiji akter za mir. E, mora imati učinkovitiji pristup e, konfliktnim područjima. Kad sam ovdje bila prošli puta, fokusirali smo se na elemente instrumenta za izgradnju mira i sigurnosti moramo e, naročito e, pa, biti pažljivi kod e, konstruiranja načina financiranja, opsega aktivnosti, aktera u, djelovanju, bez obzira na geografsku lokaciju. Moramo pozivati i stručnjake iz zemalja koje se nalaze u oružanom sukobu E, e, NDCs mora ići dalje. E, moramo dati dovoljna sredstva za vanjsko djelovanje. Moramo imati specifičnu referencu na mir i geografski stup. Brinemo da nemamo posvećen cilj ili instrument za izgradnju mira i pomirenja E, rodna jednakost i pojednostavljenje. E, e. Moramo naći stalno naglašavati fokusiranje na ranjiva područja, na konfliktna područja moramo e, također e, ocjenjivati e, instrument za rodnu jednakost. Specifični aspekti i CSP-a nisu uključeni u propisima i u prilozima prijedlogu. Brine nas da sadašnje akcije koje su krucijalne za Europu kao mirovna aktera, da to nije uključeno. Treba reći da je to šansa za Europsku uniju da ponovno razmori svoju ulogu. kakav sigurnosni akter želi biti? Vjerujem, mm, gospođa Mogherini je rekla da proračun mora slijediti politiku. Tu moramo imati uravnotežen pristup. Prijedlog se može poboljšati, surađivat ćemo s vama svima na tome. Hvala lijepa. A sada idemo na izvjestitelje u sjeni. EPP e nije imenovao izvjestitelja u sjeni. Šake je ona ovdje, ovdje nije otišla. E, z Michel Remon za zelene. Je li ovdje? Ne. E, Heidi Hautala ima riječ, izvoli. Da, brzo ću e, reći svoje. Vraćam se pitanju e, koju sam postavila na kraju prvoga panela. Kako instrument e, ovaj potiče izgradnju mira i stabilnosti u okviru CBSD-a? zaista mi je drago čuti da je gospođa Dživanides e, se pozvala na članak iz CBSD-a vezan za izgradnju kapaciteta u sigurnosti i razvoju. E, to je zaista važno usporediti s bilo čim drugim. Ja bih zaista sada postavila pitanje komisiji i službi za vanjsko djelovanje. Je li to ono što ćete vi e, poticati e, ovim e, sredstvima? U duhu ovog novog instrumenta nema gornje granice u financiranju izgradnje kapaciteta za sigurnost. Zaista mi je jako žao da smo potpuno izgubili iz vida ljudsku sigurnost, e, posebice u kontekstu ciljeva održivog razvoja jednog naroda. Dakle, kako možemo taj ljudsku sigurnost, tu dimenziju staviti u e, ovaj instrument? Hvala lijepa. Za GUE e, govori gospođa Sabina lezing Hvala lijepa. I ja se pridružujem e, on, onome što smo čuli od gospođe Hautale. E, e, pitanje kakav globalni igrač želi biti Evropska unija, koji su strateški smjerovi za to, kako možemo poticati mir, kako Evropska unija može postati mirovni aktivist, kako može na tome raditi i e, kako može za to dobiti priznanje. E, vidim da se e, ulaže, želi uložiti više sredstava u, u vojnu suradnju, a, instrument Peace Facility se zanemaruje. 20 civilnih instrumenata je jednostavno brisano trebamo imati, uvesti ponovne instrumente, recimo spašavanje djece boraca, e, e, borba protiv terorizma i tako dalje. Što možemo učiniti e, kolege i kolegice kako bismo ovo prebacivanje sredstava vratili natrag kako bismo vratili onih 20 brisanih instrumenata, kako bismo više sredstava uložili za civilno djelovanje. Hvala lijepa za FDD. Gospođa Fabio Castaldi nije ovdje. E, je li još netko? Linda McEwan je tražila e, riječ iz kluba SID. Hvala vam. Evo pitanje za vas, gospodine Jones. E, e, mislim e, da ste rekli da treba i te zaštitne instrumente, odnosno zaštitne mehanizme uvesti i da oni predstavljaju rizik za fleksibilnost. Ako imate previše ciljeva i podciljeva, gdje to, i onda imate to, taj aspekt partnerstva s našim E, partnerima. Dakle, možete li imati takve vrste zaštitnih e, mehanizama kakve bismo željeli? A to je da financiranje poštuje e, politiku u interesu siromašnih, u interesu jednakosti spolova i tako dalje. Da li imamo takve ciljeve? le... Vidim da poljski kolega, ne vidim njegovo ime, o, on je zamjena Korvina Mikea. Gospodin Soznijevski ima riječ. Zahvaljujem. Kao što, kako možete predvidjeti e, konflikte pomoću ovog instrumenta, a da ne dođe do rasipanja sredstava i fondova po čitavom svijetu, znači novaca koje će možda pokrasti korumpirani predstavnici vlade i tko zna što učiniti s tim novcima? Drugo pitanje, zašto želimo e, promicati ravnopravnost spolova ako ne postoji e, usklađenosti i dogovor država članica po tom pitanju, također i po pitanju jednakih mogućnosti? Sva, gotovo svaka direktiva ili rezolucija ovog eh, parlamenta na neki način krši to načelo. Zašto želi dati prednost e, ženama e, u određenim situacijama i tako dalje? Ako zaista želimo promicati e, takva prava u svijetu, onda moramo početi od naš samih. Mi moramo shvatiti točno i razumjeti se što točno znači jednake mogućnosti, često se to ne shvaća. E, vi imate problem sa Evropskom unijom sa, kao globalnim igračem. E, nemamo e, dodatnih javljanja za riječ. Hvala vam na izlaganju, na onome što ste rekli. Pozivam druge institucije. Felix Fernandez Show ima tri minute. Izvolite. Hvala vam. mislim da su neka od ovih pitanja e, povezana s onim na koje ja nisam mogla odgovoriti prošli put jer nisam imala vremena. Hvala vam lijepo, ja sam Hilda Hardeman, e, voditeljica službe za vanjsku e, politiku u Europskoj komisiji. Imala bih tri napomene. Što se tiče vanjske politike, kako je rekla Federica Moderini, u središtu su e, mir, stabilnost, e, izgradnja rješenja, izgradnja saveza u svijetu e, koji je multiralan. I upravo zato politika se prilagođava ovim ciljevima i zato moramo zadržati i ono što danas dobro funkcionira. Govornici su naglasili da sadašnji instrument doprinosi miru i stabilnosti i upravo zato želimo podržati ciljeve sprečavanja sukoba, e, upravljanja krizama i izgradnje mira. I upravo e, zbog multilateralizma s druge strane. Upravo taj mehanizam omogućuje Europskoj uniji da bude svjetski lider u ovom području. Ove politike svakoga dana daju rezultate i e, imaju brze modalitete. I isto tako će doprinijeti e, pokazateljima indicija. Oni također promiču ultra brze i ultra e, e, važne zapravo načine odgovora na ovakve probleme u okviru proračunske stavke od 4 milijarde podržavamo dakle i nastavljamo dalje jačati ono što dobro funkcionira. Kao drugo, vezano za pitanja e, koje su, koje nekoliko za, zastupnika spomenulo što se tiče e, ndc e, instrument je transponiran u cijelosti u NDC, a to je usmjereno na brzi odgovor, brze reakcije u okviru instrumenta NDTG, a manji dio za izgradnju mira i globalne prijetnje e, miru i stabilnošću. I željela bih uvjeriti svi, sve one koji su to spomenuli da ciljevi kojima se povodi instrument e, da se prenose u cijelosti u Indiki. A što se tiče e, zakonodavne ekonomičnosti ograničili smo se na prijenos e, doslovno e, ovih generalnih ciljeva. Dakle, detaljniji ciljevi koji su dio sadašnjih propisa nisu uključeni, no to ne znači da nisu dio toga. A vezano e, za izjave uvaženih zastupnika, mi ćemo ta, ta, tu razinu detaljnosti povećati u ovom instrumentu. Kao treće, kako se sve ovo e, odnosi e, na druge aktivnosti u pogledu stabilnosti i mira? Kako je i danas poznato, proračun za ESPD nije dio indikija, ali će biti zadržan i oznažen. Što se tiče europskog e, instrumenta za mir, e, s jedne strane on će upravljati aktivnostima i operacijama unutar mehanizma Atena, a s druge strane će biti povezan sa izgradnjom kapaciteta e, African Peace Facility na globalnoj razini. Dakle, zajedno Endiki i ovi dodatni instrumenti trebaju zadržati i dalje osnažiti ono što već postoji, a ujedno osnažiti našu globalnu ulogu. Hvala vam lijepo. Sada gospođa Mirjam Taran, e, ravnateljica e, za strategije u e, glavnoj upravi NEO. Ja ću se više usmjeriti na ovaj dio instrumenta koji se odnosi na susjedstvo, a čuli smo nekoliko pitanja. Što se tiče cilja instrumenta, tu imamo jedan dvostruki izazov. S jedne strane nastojimo pružiti globalnu aktivnost i globalne mjere kao odgovor na globalne izazove, a s druge strane ne želimo razvodniti naše individualne politike. Upravo tu negdje e, vidim uzrok svih ovih pitanja. Zato koristimo dva komplementarna instrumenta. S jedne strane fleksibilnost, e, o kojoj smo već dosta čuli danas, i s druge strane zadržavanje e, specifičnosti individualnih politika. I zato e, je važno naglasiti tri ključna elementa u našem prijedlogu za susjedstvo. Kao prvo, zadržati specifičnosti e, politike susjedstva, uključujući i financiranje za ovu politiku u, samom instrumentu. Jedan jedini instrument ne znači jednu jedinu politiku. To će biti uokvireno, odnosno uobličeno e, u smislu zadržavanja diferenciranog pristupa, što je ključna karakteristika e, politike susjedstva. Želimo imati različite veze s zemljama putem partnerskih sporazuma, partnerskih prioriteta i tako dalje. Dakle, okvir za politiku ostaje neizmijenjen. Ono što se mijenja jest e, dio u kojemu se e, dizajnira, odnosno osmišljava financijska politika. Isto tako, fokusirani smo i na učinak u politici susjedstva. Dakle, imamo tu jednu krovnu politiku i koju širimo. Tu smo dodali dodatne kriterije za migraciju, mobilnost, e, još uvijek imamo demokraciju, ljudska prava i e, vladavinu prava. E, to bi sve trebali biti kriteriji za učinkovitost koja se boduje. To mora biti e, vrlo važan dio e, politike susjedstva i zastupljen je u prijedlogu za ovaj e, instrument. Što se tiče prekogranične suradnje, ta, to ona je vrlo važan element, nastavljamo funkcionirati u istom modalitetu što se tiče sadašnjeg instrumenta kakav jeste danas, ne gubimo ništa iz njega, općenito govoreći. Ono što je Endiki kao e, prijedlog donosi jest e, nešto šire i više od onoga što imamo danas. Kao prvo imamo e, ring fence financiranje, dakle imamo sigurne, sigurna rezervna sredstva za određene situacije, a isto tako imamo povećanu fleksibilnost i pristup eh, zbog hitnih situacija kako bismo eh, se lakše i brže suočili s krizama koje će se možda dogoditi. Ako pogledate sada situaciju u Siriji, Libiji i Ukrajini, upravo ovakva struktura, s jedne strane imamo ring fence omotnicu za eh, konkretne politike u susjedstvu, koja je povezana sa prioritetnim rezervnim sredstvima u smislu osiguranja fleksibilnosti. Čula sam da tražite da fleksibilnost mora biti i funkcionalna i da se njome mora e, dobro upravljati. I u tom smislu možemo dalje e, razgovarati e, s parlamentom kako ćemo vaša viđenja uključiti u upravljanje ovom fleksibilnošću. Mm naravno u skladu sa institucionalnim temeljem kako je opisan u ugovorima. Ali, važno je sagledati ovaj prijedlog kao nešto što povećava fleksibilnost u e, susjedstvo, u politici susjedstva, a ne nešto što to razvodnjuje. Hvala lijepa. Tri minute, Filiberto Sabragini. Imate riječ, izvolite. Hvala predsjedatelju. E, evo nadovezat ću se na e, komentare Mirjam Ferran e, vezano uz instrument za susjedstvo u svjetlu ljudskih prava. Spomenuli ste da je to stajalište koje je izrazio parlament nije bilo uzeto u obzir, ali s druge strane vezano i uz politiku susjedstva i ljudskih prava E, u svjetlu ciljeva, e, sredstava, količine sredstava i implementacije da bismo to potpuno zadržali i osnažili e, trebamo raditi zajedno. I u prethodnom panelu čuli smo komentar različitih načina podrške ljudskim pravima, a i rizika da novi instrument to zaobiđa. Međutim, to nije tako svi ti modaliteti bit će zaštićeni i zadržani. E, mislim da je i u prošlom panelu i ovom panelu došlo do različitih komentara. S jedne strane u uredbi Endiki postoje konkretni e, ciljevi i neka su pitanja malo razvodnjena. A kada govorimo o sigurnosti, možda je došlo do povećanja detalja, detaljnosti samog instrumenta. Sada e, državama članicama dajemo informacije o onome što je bilo prisutno u određenim e, propisima, a to nije vezano za uredbu Ndiki, ali se vidi u nekim e, prilozima, aneksima. To znači da uvijek trebamo imati na umu i biti oprezni da ne uvodimo pretjerano e, rigidne instrumente u smislu e, konkretnosti koje donose njegovi članci. E, htio bih također spomenuti što to ECDPM, što je to ECDPM opisao povećanim opsegom NDK-a, Znači, Endiki služi e, razvojnim ciljevima, globalnim ciljevima i EU interesima. Ovo je vrlo važan koncept. Što se tiče EU interesa i razvojnih i globalnih e, ciljeva, ne bi smjeli biti jedni drugima suprotni. E, trebali bismo podržavati sve nužne sinergije koje možemo pronaći na toj razini. U svijetu koji je interkonektivan doista ne vidimo razlike između upravljanja složenim e, pojavama kao što je rast stanovništva, broja stanovnika, e, migracije e, i tako dalje, ne vidimo kako u tom smislu interesi država naših partnera mogu biti različiti od naših. Što se tiče ciljeva održivog razvoja i te platforme, ona služi tome da se naglasi zajednička strana. Međutim, kada pogledamo migraciju, ili korijen e, nesigurnosti i nestabilnosti, mislim da tu imamo puno toga zajedničkoga sa našim partnerima i upravo zato se ovaj instrument e, formira, odnosno osmišljava na ovakav način. Što se tiče programiranja, e, tom programiranju e, čini se da nedostaje e, središte u ECDPM-u, kao što je ECDPM rekao, međutim mislim da je baš zato važno da u konzultaciji sa zemljama, partnerima, državama, članicama i parlamentom povedemo računa o tome kako ćemo dugoročno davati podršku zemljama i regijama u svijetu. I upravo je to smisao programinga. Hvala lijepa. A sada da, dajem riječ našim e, gostima. Samo dvije minute, nemamo mnogo vremena. Gospodin Aleksej Jones ima riječ, izvolite. Hvala, e, samo kratko. Prije e, ovog pitanja za zaštitne mehanizme, htio sam samo pojasniti ovo nedostatak središta E, missing middle. Dakle, sa stajališta e, okvira politike i programinga, ambicija ovoga instrumenta e, u smislu Europske službe za vanjsko djelovanje jest maknuti se od razvojne suradnje prema sveobuhvatnoj, koherentnoj vanjskoj, vanjskom djelovanju. Upravo u sadašnjem politikama imamo Možda, se pokazuje e, kako nedostaje jedno središte e, jer je potrebno e, vodstvo od službe za vanjsko djelovanje u smislu geografije i prioriteta. Imajući na umu sveobuhvatno vanjsko djelovanje i suradnja u pogledu razvoja se odnosi prema drugim stupovima vanjskog djelovanja. Tako da zbog toga se dojma da tu nedostaje jedna sredina između te tematske cjeline i ove geografske. Trenutno ne postoji EU strategija vezano za agendu do 2030. Mislim da bismo tu mogli dobiti dodatne smjernice u smislu djelovanja i donošenja odluka. A što se tiče E, rezerviranih sredstava, sigurnosnih mehanizama. E, ne želimo replicirati rigidnost pristupa od prije. Moramo uspostaviti ravnotežu između onoga što postoji u uredbi i e, onoga što u smislu transparentnosti EU troši na ove prioritete koji su unaprijed definirani. Jednako tako vjerujemo da su zaštitni mehanizmi jedne strane previše rigidni i nisu navedeni u samoj uredbi i time se treba pozabaviti. Mm, međutim, pitanje tih sigurnosnih mehanizama ne, treba se e, obraditi u, samom, u, samoj uredbi. E, Sonja riječ izvolite. Što se tiče sigurnosti, nisam e, se žalila na e, višak detalja u ovim financijskim e, predlazima, već prevelika pažnja se tome e, daje u proračunu. Organizacije civilnog društva rade u svim e, konfliktima, e, konfliktima prožetim područjima svijeta. Sigurnost je važna, ali mi samo pitamo kako i čija, jer tu se radi o visokom riziku financiranja Europskog fonda za izgradnju mira. Ne znamo kako će se tu baviti i ljudskom sigurnošću i ljudskim pravima. I zbog toga pozivamo vas da posnažite svoj e, analitički pogled na ovo. Jer tražimo kako e, je to djelovalo u prošlosti, na, e, na primjer u Afganistanu, možemo reći da nije bilo uspješno. Dakle, ukoliko nema civilnog instrumenta, u ovom izvanproračunskom dijelu za izgradnju mira, a onda pozivamo parlament da to nazove pravim imenom što se tiče, e, na primjer, e, e, instrument za vojnu suradnju, na primjer. Sada tri minute, moj kolega su izvjestitelj, gospodin Panceri. Hvala ti, Kristijan. Evo, ja bih htio zahvaliti našim gostima sigurno ćemo usmjeriti pozornost na činjenicu da na činjenicu da znači strateško planiranje e, zaista bude pravilno usmjereno u tom radu kojim se bavimo. Htio bih sada samo dati evo dvije zaključne poruke, nadam se da ću biti jasan. Prvo je to da fleksibilnost sama za sebe ne može razriješiti probleme, zato što se ona može koristiti u pozitivnom smislu kako bi omogućila veću učinkovitost djelovanja Europske unije i smatram da je ključno u tom smislu definirati detalje, ali se može koristiti i na loš način, da to tako kažem. Jer ako e, dovodi do previše samovolje u okviru Europske komisije, onda ta fleksibilnost postaje problematična. Druga poruka e, je sljedeća. Dakle, kao što ste čuli, postoje otvorena rasprava po pitanju jedinstvenog instrumenta. Zadaća četvero su izvjestitelja je ta da Europski parlament E, zapravo izvijeste o tom radu koji se temelji na projektu razrade jedinstvenog instrumenta koji je predložila komisija. E, trenutno je u fazi rasprava po pitanju e, znači, kompromisnih amandmana. Ja sam stavio, postavio pitanje komisiji i oni su bili potom vrlo jasni, a to je da zaključna rasprava bude isključivo vezana uz novu i jaču kontrolu postupka donošenja odluka od strane Europskog parlamenta parlamenta. E, mislim da je to sasvim jasno. E, o tome svemu ćemo raspravljati na e, radionici 15. listopada između Afeta i Devea i vjerujemo da ćemo krajem listopada imati pozitivne ishode. Zahvaljujem. Hvala lijepa. Linda Makavan će zaključiti raspravu. Želim reći samo sljedeće, da nam je vrijeme ograničeno, imamo gust raspored e, u zakonodavnom smislu, naši izvjestitelji e, mnogo rade i ovo je najvažniji dosije s kojim ćemo se baviti od sada pa do izbora i nadam se da ćemo dobiti najbolji mogući ishod. E, zahvaljujemo našim govornicima, hvala vam lijepo.